sposobnost Europskog eh, parlamenta da radi u vrlo kratkim vremenskim mm, rokovima. Mi se možemo brzo okupiti eh, i eh, okupiti nekoliko odbora koji vrlo dobro onda surađuju. I imamo, oh, sporazumjeli smo se o dnevnom redu našeg sastanka. Oprostite, izvolite. E, jedna važna točka. E, dokument nije preveden. Imamo samo englesku verziju. E, a to je protiv naših propisa. Pa se pitam da li to znači da a, a, možemo li mi sada glasati ako je to protiv propisa a to je i pitanje načela ako otpori e, kažu da ćemo imati glasanje e, ja moram reći da osobno ja neću glasati hvala lijepa e, to važi za plenarno zasjedanje E, izgleda da je poslan prijevod e, gue To nije točno. Nemamo tu verziju. Imamo nacrt, ali nemamo punu verziju. Integralnu verziju. Ni na portugalskom, ni na nijednom drugom jeziku. Dokument nije preveden. E, moram vam potvrditi da će vam prijevodi biti na raspolaganje u svim jezicima za plenarno zasjedanje. I imate zapisnik e, sastanka od 20. travnja. Tu nije bilo primjedbi na taj zapisnik. Nema 20. E, travnja smo izglasali jedan tekst. E, tekst je stavljen na raspravu u trialogu. Te su rasprave bile duge, ali plodne. I danas imamo jednu revidiranu verziju koja nije identična onoj koju smo usvojili 20. travnja. Iz toga moramo e, provjeriti, e, vidjeti taj dokument i, e, i zajednički ga usvojiti. I ovu verziju koja je proizašla iz sastanka trijaloga. Možda će nam o Roberto nešto reći prije no što e, pređemo na saslušanje izvješ, e, izvjestitelja. E, prije no što dademo riječ izvjestiteljima, ja bih htio svima čestitati tajništvu, klubovima zastupnika. Obavili smo odličan posao Ispoštivali smo sve rokove, imali smo teške pregovore e, i uz puno poštivanje mandata e, oba odbora. E, GUE je zatražio prijevod na portugalski, to smo napravili. Ovo je velik uspjeh parlamenta. Svi smo zaslužni za to. Imali smo odličnu, odličnu suradnju i svima zahvaljujem. Sada dajem riječ e, dvama izvjestiteljima. Jose Manuel, hvala. E, htio bih e, zahvaliti dvama predsjednicima i sud izvjestitelju Udo i svim izvjestiteljima u Sjeni E, zahvaljujem i tajništvima oba odbora kao i članovima e, klubova zastupnika e, koji su savjetnicima klubova zastupnika naročito onom moga kluba zastupnika Fani i Ani želim zahvaliti E, moram reći da smo obavili ogroman posao u vrlo kratkom roku. E, to je ogroman posao koji se ne može usporediti sa onim od 20. travnja jer je bolji. Imamo jedan e, poboljšani tekst. U kratkom smo rotku napravili mnogo toga, imali smo duge rasprave na početku smo mislili da je moguće riješiti pitanje financiranja. Mm, mm, e, u, e, smanjili smo utjecaj e, na obzor 2020. i CEF za 1 milijon. dali smo legitim, demokratsku legitimnost dokumentu, imamo tu transparentnost e, moramo e, dali smo sve potrebne izvještaje ako fond dobro funkcionira onda se nastavlja ako ne funkcionira onda imamo e, zakonodavne prijedloge da se on popravi a ako ne funkcionira uopće onda ga obustavljamo Mm, e, ova, imamo jednu platformu koja je besplatna za javnost e, i to je platforma za mala i srednja poduzeća, a velika poduzeća i banke moraju plaćati mm, za tu platformu. E, imamo jedan novi instrument, jedan potpuno novi fond, on je dodatan i komplementaran on će dovesti do e, rasta, do zapošljavanja. A i parlament je e, donio jedan bolji fond od onoga e, što ga je predlagala kom, komisija. Fond koji može raditi, koji može funkcionirati u budućnosti, koji je šansa i izazov. Izazov za korisnike i siguran sam da ćemo E, postići naše ciljeve. E, više e, radnih mjesta, više rasta, više konkurentnosti. Hvala. Hvala lijepa. Odo, Udo Bulman ima riječ. Dame i gospodo, kolege i kolegice, ja bih se htio zahvaliti predsjednicima oba odbora E, devet trijaloga vrlo često do jutarnjih sati, do sitnih sati, e, e, od šest do ujutro u pola osam. Veliko opterećenje za tajništva, srdačna hvala tajništvima i svim suradnicima u našim osobnim uredima, u političkim klubovima, ali i predsjednici odbora E, na prvoj sjednici e, on, e, Jose Manuel Fernandez i mi nisu htjeli dati kreditne kartice da investiraju u mm, EFSI. Mm, želite li investirati u EFSI, dati nam kreditne kartice? Mm, oni nisu imali povjerenja, a danas imamo situaciju da je situacija potpuno drugačija. Ne znam kako stoji s kreditnim karticama, ali nešto smo postigli. Imamo potpuno novu strukturu. E, bit ćemo suodgovorni za način funkcioniranja fonda. Mi ćemo odgovarati i utjecati na osoblje to je u najboljem interesu ne samo nas, nego naših sugrađana u Europi. Odlučili smo i proveli da e, e, imamo kriterije za ulaganja. E, ulaganja u sutrašnjicu. To su projekti za budućnost, dodatni projekti, projekti koji E, tjeraju e, mala i srednja poduzeća potiču europsku gospodarsku e, infrastrukturu. Mi smo to osigurali regulativom, poglavlja su vrlo dobro formulirana. Imamo direktive i smjernice, ono što su vijeće i komisija uvijek do sada odbijali. Sada imamo jednu oglasnu ploču koja će biti delegirani akt pa možemo utjecati, utjecati na odabir projekata i to po objektivnim e, korisnim kriterijama. To je naš uspjeh. E, e države članice E, smiju i moraju ulagati u ovaj fond na način koji je koristan, e, logičan i koji dovodi do većeg rasta i e, do stvaranja radnih mjesta. Komisija će dati jednu deklaraciju koja će to još jednom podcrtati. Ja se zahvaljujem Jose Manuelu Fernandezu, on je obavio izvrstan posao e, u proračunskoj politici proračunskoj politici izbjegao je štetne učinke na tome možemo graditi e, i možemo u budućnosti ukloniti štete koje su e, koje nisu bile prihvatljive i koje ne želimo više knjižiti i e, ja se zahvaljujem izvjestiteljici i izvjestiteljima u sjeni. Na prvoj sjednici smo rekli ako nam uspije da ovdje e, stvorimo nešto zajednički, onda će se će to ući u povijest parlamenta, to će ići preko granica klubova zastupnika. Imaćemo više radnih mjesta i ulaganja u Europi. Mm, e, s vašim duhom e, suradnje ste tome doprinijeli. E, vrlo smo dobro surađivali, postigli smo napredak u ovom dokumentu i nadam se da ćemo ovo pozitivno iskustvo i ponoviti u novim zakonodavnim aktima. Hvala. Thank you, thank you indeed. Uh, and Hvala vam i čestitke i jednom i drugom izvjestitelju. Sean izvoli. John izvoli. Ja se priključujem svim zahvalama. Imali smo intenzivnih i kritičnih e, momenata, to je bilo e, neizbježno. E, zadnji trijalog je završio u 8 sati ujutro, ali postigli smo jasnoću E, napredovali smo e, u tekstu koji leži danas pred nama je mnogo bolji od onoga koji smo usvojili 20. travnja. Ne sumnjam da ćemo danas imati još veću većinu. Sada ćemo početi s glasanjem. E, imate vaše kartice za glasanje poimenično prvo moramo imati test. Provjeravamo. Stop taking. Evo, jesmo testirali, jel ne funkcionira. Jel svi imaju kartice? Dva zastupnika, jedan je bez kartica. Gue, zastupnik Gueja. Dobro, možemo nastaviti. Idemo na glasanje. Otvaram glasanje. Niste svi glasali. Dva zastupnika nisu, nisu glasala. Zatvaram glasanje. 78 glasa, 63 e, za, 14 protiv, 1, suzdržani. Tko nema karticu? 15 negativnih glasova. 15 glasova protiv. Gospodin Kara. Moja kartica nije funkcionirala, oprostite, gospodin, kaže gospodin Karas. Znači, još jedan glas za. Na plenarnoj sjednici ćemo glasati na sljedećoj mini sjednici. i počet ćemo razgovore o provedbi e, ove uredbe. Ovime zatvaramo sastanak. Hvala vam svima. Everything for is okay. We are